Meine Damen Gospođe i gospodo, otvaram ponovno sjednicu parlament. E, poslov, zapisnici sa te sjednice su raspoloživi, imali netko nešto za reći, to nije slučaj. E, gospođe i gospodo, je je kidnapirao odvjetnicu e, zajedno sa tri ostala aktivisti. E, ta otmica je e, se desila u predgrađu Damaska u ime e, parlamenta zahtjevam oslobađanje gospođe Raman. Ona je hrabra mlada žena koja se borila za demokraciju i mir. Ona je od režima i od e, ustanika ugrožavana. Sudbina, njezina sud, sudbina nije jedinstven slučaj. Bezbrojni ljudi su od početka e, građanskog rata oteti E, žene iz svih slojeva su pale žrtvom ovih e, zločina silovanja koje vidimo ovih dana i čitamo o njima e, to su radni zločini i oni će dalje članiti sirijsko društvo ovi zločini protiv čovječnosti njih treba osuditi najoštrije moramo se suprotstaviti ovom izazovu. Organizacija e, mora zaštititi žene u ovim traumatičnim situacijama. E, žene koje se bore protiv nasilja i bezakonja. E, ove zločine treba dokumentirati i zakonski goniti E, tražimo e, još jednom oslobađanje e, dobitnice nagrade Saharov. Dolazim do priočenja. Gospođa Francenska Baračul imenovana je za članicu Italijanskog parlamenta stupanjem na snagu 28. veljače 2004. Klaus Hanna Lene je imenovan članom Europskog revizorskog suda. Čestitam e, objema i e, e, ova mjesta su sada slobodna mjesto gospođe Baraču i zastupničko mjesto gospodina Leneon. E, naslovi ovog se nalaze u zapisniku ovog e, zasjedanja. Sada dolazimo do promjene dnevnog reda i e, prihvaćanja radnog plana koje imamo nacrt koji je, vam je poslan, nemamo nikakvih primjedbi na to. S time je usvojen radni plan. Sada dolazimo do izvješća gospodina Marinesko. Godišnje izvješće o Europskoj investicijskoj banci e, prozdana predsjednika EIB-a gospodina Hora. E, riječ ima gospodin Marinesku. Izvolite. Europska investicija banka je dobila povećanje kapitala za 10 milijardi eura što olakšava dodjeljivanje 60 eh, milijardi eura za